Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na ovaj sastanak. Želio bih dobrodošlicu i kolegi Butihoferu. Pred nama je sada prva točka dnevnog reda tijekom koje ćemo razgovarati o Ukrajini. Prošli tjedan ratificiran je sporazum i bilo bi lijepo ako bismo dobili daljnja pojašnjenja što se tiče e, daljnje provedbe sporazuma. E, nema potrebe da ovdje pojašnjavam svoja stajališta, međutim Ovime se uvode bitni elementi kao što je poseban status Donjecka i Luhanska. Osim toga e, u Ukrajini je donesen i zakon o amnestiji kao i zakon o lustraciji. Lijepa riječ. Mislim da će biti jako zanimljivo e, razmatrati daljnji razvoj događaja odlučeno je da će e, sedam članova e, biti u delegaciji koja će promatrati izbore. Smatram da je ta brojka preniska. Mi ćemo predložiti da se poveća broj članova izaslanstva i molim da se o tome očitujete i da se o tome govori na klubovima. E, bilo bi logično da prije izbora e, puno kolega ode u Ukrajinu, i to ne u Kijev, nego u Desu, Harkiv i brojne druge gradove, kako bismo imali demonstrativni učinak i pokazali i očitovali se o situaciji. Naravno, ova putovanja sa političkim partnerima možda neki ne slušaju pažljivo iako bi bilo dobro a ovo je bila naprosto ironična primjedba molim vas da razmislite o tome postoji li mogućnost da se nešto učini u sklopu klubova kako bismo jasno pokazali svoje stajalište prije izbora E, molio bih e, kolegu Iganta da održi uvodne napomene i pojašnjenja. On je nadležna osoba i za Ukrajinu i puno je bolje upoznat e, sa situacijom i razvojem događaja u Ukrajini od mnogih drugih i stoga bih bio zahvalan ukoliko biste se sada javili iako sjedite tako daleko, e, kako bismo čuli uvodne napomene. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, na ovom uvodu. E, želio bih podnijeti izvještaj ovom odboru i to o tri teme. Kao prvo, e, provedba sporazuma iz Minska, drugo, politička reforma i e, donošenje zakona u Ukrajini i e, daljne mjere koje očekujemo i kao treće e, daljnje aktivnosti nakon važnih odluka koje su donesene prošli utorak u Strasburu. Kao prvo što se tiče dokumenta iz Minska. Tu imamo protokol sa 12 točaka od 5. rujna, a taj je dokument omogućio provedbu prestanka neprijateljstava i osim toga definiraju se pojedinosti što se tiče primirja e, koje je dogovoreno 19. E, rujna. To je dogovoreno u sklopu trilateralne skupine. E, time se počinjemo nadati da će doći ne samo do e, deeskalacije nego i do daljnjih aktivnosti kako bi se pronašlo održivo e, političko rješenje za ovaj sukob i trajno primirje. Kao rezultat prestanka e, oružanih sukoba iako obje strane tvrde da poštuju prestanak oružanih sukoba ipak dolazi do incidenata i napada između ostalog u blizini zračne luke u Donjecku i u Luhansku. Osim toga, usvojen je zakon o amnestiji kako je i predviđeno protokolom od 5. rujna. E, to je korak koji pozdravljamo. Ako želite, kasnije mogu detaljnije iznijeti koji su to elementi ovih mjera koje je donijela vlada. A oni su izašli u susret zahtjevima e, separatista i Rusije. Što se tiče provedbe protokola, bilo je teško poduzeti ovaj korak, to se nastavlja na inicijativu predsjednika Porošenka e, koja uključuje niz e, koraka kako bi se e, stvorilo okruženje u kojem je moguće održivo rješenje. Želio bih samo istaknuti da ovi zakoni koji se odnose na privremeno upravljanje imaju ograničeno trajanje od tri godine. Očekuje se i javna rasprava koja će vjerojatno biti vrlo e, žestoka u narednih nekoliko tjedana tijekom predizborne kampanje. E, nadamo se da će Rusija i separatisti e, učiniti svoje i provesti daljnje dogovorene elemente. Ono što je važno je povlačenje nezakonitih i stranih vojnih snaga, vojne opreme, boraca i plaćenika sa E, teritorija Ukrajine. Isto tako predviđeno je e, trajno promatranje ukrajinsko-ruske granice. rujna e, koristi se termin nezakonite oružane skupine, a u memorandumu od 19. i pojam strane skupine i stoga se e, nadamo da će se one doista smatrati takvima i da će doista doći do povlačenja ruskih e, oružanih snaga sa teritorija Ukrajine a e, u sklopu monitoringa OSS-a. S obzirom na pravnu ulogu OSS-a i naše mogućnosti za reagiranje na krize, istražujemo mogućnosti pružanja potpore OSS-u odnosno njihovoj promatračkoj misiji kako bismo osigurali opremu i ljudske resurse u najskorije vrijeme jer je to potrebno kako bi se e, ostvarilo raspoređivanje 500 e, ljudi koji će se rasporediti u skladu sa zahtjevima monitoringa iz ova dva dokumenta. E, trenutačno se radi na povećanju od pet promatrača po tjednu, to je nešto što je potrebno ubrzati. Naravno, potrebni su nam osposobljeni promatrači koji mogu obaviti e, zadaće na području e, promatranja situacije što se tiče obustave oružanih sukoba. Europska unija pruža svoju potporu što se tiče političke i diplomatske perspektive i e, sredinom e, kolovoza na Vijeću vanjskih poslova Europska unija je dogovorila da će pružati aktivnu potporu kako bi se ostvario novi politički zamah. I isto tako e, održan je sastanak početkom kolovoza u Minsku uz sudjelovanje visoke predstavnice Ashton i povjerenika de Guchta i Oettingera. To je To je otvorilo put prvim trilateralnim sastancima između Europske unije, Ukrajine i Rusije i osim toga došlo je do brojnih bilateralnih sastanaka između dvojice predsjednika Ukrajine i Rusije, a to e, pogoduje e, ostvarenju zacrtanih ciljeva. E, potpora u kontekstu aktivnosti OSS-a i trilateralne kontaktne skupine i drugi sastanci na visokoj razini E, će se intenzivirati e, od strane OSS-a i odgovarajućih e, službi Europske unije. Što se tiče političkog okruženja u Ukrajini, uključivi nacionalni dijalog koji je pokrenut prije predsjedničkih izbora uvijek e, je bio sastavni dio e, procesa reforme kako bi se ostvarilo konačno rješenje za krizu. E, važno je pronaći odgovore putem ustavne reforme i decentralizacije zemlje. To je uključeno i u zajedničku izjavu iz Ženeve od 17.4 u kojoj smo također i sudjelovali. E, tako brzo ovdje pišemo povijest Ukrajine da se ponekad zaboravljaju ovi važni dokumenti, ali podsjetio bih na to da je taj memorandum usvojen velikom većinom 21. E, svibnja. Nakon predsjedničkih izbora došlo je do usporavanja procesa i to uglavnom zbog toga e, što su proglašeni prijevremeni parlamentarni izbori E, koji se održavaju 26. rujna e, predstavljaju nešto što je imalo veliki utjecaj u ovoj nesigurnoj situaciji. E, predizborna kampanja u punom je jeku. To nije prikladno okruženje za stvaranje konsenzusa. Međutim, tu bismo naglasili da je potrebna i vaša podrška u političkom dijalogu među ukrajinskim partnerima reforme koje su potrebne promjena ustava decentralizacija reforma sudstva uključujući reformu državnog odvjetništva, jačanje pravosuđa, e, zaštite manjina. E, sve je to nešto što kasni, a sastavni je dio prioriteta e, reformi što se tiče agende za pristupanje i agende za reforme. Obnova političkih elita putem izbora predstavlja nešto gdje su organizacije civilnog e, društva aktivne i nadamo se e, da će izbori dovesti do bitnih reformi. Srednjoročno i dugoročno gledano reforme se moraju nastaviti nakon izbora i mi moramo pružiti punu potporu, a to između ostalog možemo učiniti putem e, ukrajinske skupine za pružanje potpore Ukrajini. Jedan od elemenata protokola iz Minska od 5. rujna je i to bilo bi važno osigurati e, uključenost demokratski izabranih i legitimiranih predstavnika Donetska i Luhanska i oni trebaju biti uključeni i nadamo se da će e, u tom smislu e, biti korisna i provedba lokalnih e, izbora u Donetsku i Luhansku, a tu je također potrebno osigurati promatrače. I na posljedku nekoliko riječi o sporazumu o pridruživanju. Istodobna e, ratifikacija sporazuma o pridruživanju Ukrajinskog parlamenta i Europskog parlamenta od 16. rujna je jasan znak naše zajedničke političke volje da idemo dalje što se tiče političkog e, e, pridruživanja. Nadamo se e, da će se sporazum početi primjenjivati prvog studenog nakon formalne notifikacije Ukrajinskog parlamenta i odgovora Europskog parlamenta. Eventualno s iznimkom četvrtog poglavlja koje se odnosi na trgovinu. Tu će se privremena primjena odgoditi do 31.12.2015. znači stupit će na snagu 1.1.2016. A e, temeljem sporazuma između ministra Lukajeva iz Rusije, ukrajinskog ministra i povjerenika De kako je i rečeno na plenarnoj sjednici e, Europskog parlamenta prošli tjedan. E, Rusija će nastaviti primjenjivati e, režim o preferencijalnoj, trgovini, a tri strane dogovorile su da proces konzultacija treba biti sastavni element sveobuhvatnog mirovnog procesa u Ukrajini. Pritom se mora poštivati pravo na samoodređenje. Tu moramo dalje nastaviti asimetričnu liberalizaciju jer privremeno nećemo primjenjivati onaj element sporazuma o slobodnoj trgovini koji se odnosi na to. Inzistirat ćemo na autonomnim trgovinskim mjerama. Parlament je ovih dana dobio taj prijedlog od komisije. Nažalost, ruska strana, unatoč odobrenju izjave triju ministara, ima vrlo usko tumačenje ostvarenog sporazuma, a to stoji i u dopisu ministra Lukajeva, povjereniku de Guhtu i ministru Klimkinu. 19. rujna došlo je do unilateralne mjere koju je donijela ruska vlada kada je predsjednik vlade Medvjedev potpisao dekret kojim e, obustavlja sporazum s Ukrajinom temeljem aneksa 6 e, i njime se e, definira da će se početi provoditi ukoliko Ukrajina počne provoditi sporazum o slobodnoj trgovini. Mi naravno e, ne možemo se miješati u suverene ukrajinske odluke i to je potrebno jasno dati do znanja u odnosu na ovaj e, dekret i povezanu prijepisku između ruskog vodstva Ukrajine i Europske unije. To je dakle nešto što se također događa u ovom kontekstu Mi ćemo predložiti e, da parlament izmijeni odluku iz lipnja što se tiče odgode privremene e, primjene sporazuma o slobodnoj trgovini ali istodobno predlažemo e, proširenje autonomnih trgovinskih mjera. Biće potrebno iskoristiti ovaj manevarski prostor kako bismo nastavili proces konzultacija i e, kako bismo ublažili strahove koji postoje na strani Rusije. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine Vigant. E, kao prvo želio bih naglasiti da mi kao Europski parlament pripremamo malo veće time za promatranje parlamentarnih izbora koji će se održati 26. E, primio sam na znanje da je došlo do konstituirajućeg sastanka i postoji niz e, članova, odnosno zastupnika e, koji su zainteresirani da sudjeluju u tom procesu. Predlažem da AFET predloži predsjedništvu da se poveća broj zastupnika koji su predviđeni E, da sudjeluju u delegaciji koja ide e, u Ukrajinu. E, tijekom proteklih nekoliko tjedana imali smo dvije obustave vatre, jedna od njih ostvarena trilateralnim razgovorima u Minsku i ona počiva na sporazumu od 19. gdje imamo detaljne modalitete primirja i naglašava se uloga OSS-a posebno što se tiče rješavanja i definiranja broja promatrača koji će biti nadležni za promatranje provedbe e, prestanka vatre. Vidjeli smo temeljem izvora iz Ukrajine da unatoč obustavi vatre do više od 19 ljudi je poginulo, puno je ranjenih, a to uključuje i civilne žrtve. Ovaj e, politički sigurnosni prestanak vatre e, dobar je i pogoduje e, političkim razgovorima i dogovoru od 26. Drugi prestanak vatre temelji se na sporazumu u Briselu između povjerenika de Guhta, ruskog i ukrajinskog ministra, a time se sprečavaju daljnje ekonomske mjere Moskve u odnosu na Ukrajinu i time se pokazuje jasna poruka u pogledu ekonomskih mjera mjera što se tiče ukrajinske ekonomije e, kako bi se e, osiguralo prijelazno razdoblje prije e, same provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini. To je doista potrebna i hrabra odluka svih partnera kojem se omogućuje jedna mirnija uvertira u odnosu na zimu koja slijedi i koja će oslabiti ukrajinsku poziciju. E, ovdje bih e, želio spomenuti našu pomoć što se tiče provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini. E, mnogi od nas bili su u toj situaciji da, su, da dolaze iz zemlje koja je potpisala sporazum o pridruživanju. Mi znamo koliko je to kontekst, taj kontekst dobar za provedbu reformi na svakom planu i zato je jako važna uloga E, skupine za potporu Ukrajini što se tiče financijske i tehničke pomoći u suradnji sa drugim partnerima što se tiče provedbe e, zakona. Što se tiče paketa koji je usvojen e, istodobno sa ratifikacijom sporazuma o pridruživanju, zakon o amnestiji, propisi o djelomičnoj decentralizaciji i E, djelomičnoj razini samoupravljanja u e, oblastima Donjeck i Luhansk. Sve to predstavlja zapravo e, konstruktivne elemente što se tiče osiguranja mira u istočnoj Ukrajini, a istodobno osigurava teritorijalni integritet. U našim raspravama o Ukrajini ne smijemo zaboraviti na Krim, jer i to je bio nezakonit čin aneksije dijela ukrajinskog teritorija. Jako je važno da e, Europska unija uvijek iznova ponovi e, svoje stajalište o tom pitanju, kao što je bio slučaj prošli tjedan u Strasburu. Što se tiče parlamentarnih izbora, oni će dovesti do e, nove političke slike u Ukrajini nakon Majdana. Time će se osnažiti e, demokratski legitimitet želje e, ukrajinskog naroda da pristupi Europskoj uniji, da poštuje europske standarde. Mi kao Europski parlament i kao Europska unija imamo veliku odgovornost da reagiramo na želje većine ukrajinskog naroda. Hvala vam lijepa. Nisam očekivao da ću prvi dobiti riječ. Imam samo jedno kratko pitanje. Malo sam iznenađen e, ovim e, incidentom, e, dakle rušenje aviona u Ukrajini 17. srpnja uopće nije spomenuto. E, dakle danas u svemu što je danas ovdje rečeno nitko to nije spomenuo koliko kako znamo 370 potpuno nedužnih ljudi umrlo je u nesreći koja još nije e, istražena i razrešena i pitam se koju ulogu to uopće igra da li postoji ikakav napredak u razrešenju tog slučaja što je o sa tim sa tom olupinom što je sa ostacima žrtava da li je sve to razriješeno jednostavno eh, bih samo želio dobiti nove informacije o toj nesreći ako je moguće hvala Hvala gospodine predsjedavajući. E, moj klub zastupnika e, podržava neovisnost Ukrajine i e, ratifikaciju sporazuma prošli tjedan u Strasburu i osuđujemo agresiju Rusije. Po mom mišljenju rušenje aviona, a svi dokazi upućuju da je upotrebljen ruski protoavijanski sustav po međunarodnom zakonu i svim mogućim međunarodnim svi mogući međunarodni sporazumi povrijeđeni su od strane Rusije. Predsjednik Porošenko je e, nažalost rekao da Ukrajina ne može e, vojni, vojnim putem pobjediti jer, jer Rusija jednostavno dovlači sve više i više snaga e, i artiljerije sa svoje strane e, granice. Dakle, ono što mene brine, a e, bio sam prošli vikend u Kijevu sa našim predsjednikom Emerom Brokom i pratili smo, imali smo jednu vrlo zanimljive razgovore. Međunarodni sa Ilegalni, e, ilegalna aneksija Krima je neodržava ukoliko Putin ne postigne e, koridor na terenu i zato će on morati e, poduzeti daljnje vojne akcije jer za sada Krim ovisi o opskrbi sa teritorija Ukrajine. Dakle, kakva, kakvo je e, mišljenje, odnosno stajalište e, službe za vanjsko djelovanje e, za slučaj daljnje eskalacije? E, da li se misli da bi E, se neke zemlje članice mogle uključiti u to kako bi se obranile od daljnje ruske agresije. Hvala gospodine predsjedniče. Kolege, mislim da se moramo složiti da je prošlo tjedna simultana e, ratifikacija sporazuma o pridruživanju sa našim kolegama u Kijevu bila povijesni događaj. E, diljem svijeta se izvijestilo o tom događaju i to pokazuje da je to bio doista važan povijesni događaj. Naravno, to sad zahtjeva e, reforme i političku odlučnost od strane ukrajinskog vodstva i političkih stranaka kako bi svoju zemlju poveli u bolju budućnost. Ali moja intervencija je manje optimistična i pozitivna e, jer vidimo e, kontinuirane napore Ruske federacije koji pokušavaju utjecati i čak i na bilateralne sporazume između Europske unije i Ukrajine. Odgađanje e, implementacije ovog sporazuma e, je očiti znak slabosti, iako se to prezentira na drugi način. To je jednostavno slabost naše e, politike i ne smijemo zaboraviti da ruski ministri, čak i gospodin Putin osobno, kontinuirano traži od ukrajinskog vodstva da se odrekne bilo kojih pravnih izmjena koje bi morale uslijediti nakon e, ratifikacije sporazuma. E, da li vjerujemo da, će ruska da se ruska strana složila i da to prihvatila kao e, realnost? Ne. Ruska strana nastavlja e, vršiti utjecaj na Ukrajinu usprkos e, tim, tom razvoju događaja. Ako se, e, ako se pomirimo sa tim ruskim miješanjem, onda ćemo vidjeti što će se dogoditi narednih mjeseci i vjerojatno godina. Gospodine predsjedniče, imam osjećaj da ako, Ukrajin, ako se razvoj da moramo biti vrlo e, da moramo vrlo intenzivno nadzirati implementaciju ovog sporazuma. E, ja bih zapravo predložio jednu e, specijalnu skupinu za, za promatranje implementacije kako bismo gotovo svakodnevno promatrali daljnju implementaciju Mm, mi moramo demonstrirati naš, e, našu angažiranost, kontinuiranu angažiranost i doista ta grupa za monitoring morala bi usko surađivati sa Europskom komisijom i službom za vanjsko djelovanje kako bi mogla e, imati neophodne informacije i reagirati na odgovarajući način. Općenito e, cijenim angažman odbora AFET i e, stvari bi se vjerojatno drugčije odvijale da nismo bili na pravom putu i angažirali se na pravi način. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Mi mislimo da ono što se događa u Ukrajini da je e, vrlo loše. Vidimo pokrete neonacista. Mislimo da su sankcije bile pogrešan i blesav korak. E, također kad gledamo ono što se događa u Gazi, E, ljudi u mojoj zemlji, poljoprivrednici više nisu u mogućnosti izvoziti svoje proizvode i naravno Rusija može naći nova tržišta u Aziji i Južnoj Americi i bit će teško e, kasnije nadoknaditi te gubitke. Što se tiče sporazuma o pridrživanju, mislim da o tome moramo razgovarati, ali čini se, čini se e, suludo i e, čini se da se nije uzelo obzir ništa od svega onoga što je e, predsjednik rekao na plenarnoj sjednici. E, pripadnicima mog kluba zastupnika se za vrijeme rasprave uopće nije dopustilo da sudjeluju, da uzmu riječ. Mi želimo da se mir postigne pregovorima, a ne pomoću drugih sredstava ljudi su govorili o tome kako će neki članovi obitelji članova vlade e, se obratiti sudu ja pozivam sve zastupnike da budu razumni i da ne e, brzaju prije nego što budemo imali sve dokaze E, trenutno imamo pečat SAD-a i Velike Britanije koji dominiraju našom politikom. Sljedeći govornik, hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, ja bih želio upozoriti odbor AFET da ono što e, sada radimo je kao prvo malo prerano nakon ratifikacije, a osim toga mi u osnovi e, držimo fige da se stvari odvijaju kako mi želimo, ali ne postoje nikakve garancije za to. Kao prvo, sigurnosna situacija ostaje praktički na milost i nemilost e, Rusije e, sa misijom koja bi trebala nadzirati primirje. Oni zapravo ne mogu tu učiniti ništa u, e, bez e, bez da OSS može doista nadzirati granicu, nećemo imati stabilnu sigurnosnu situaciju. Ono što to predstavlja je naravno jedan trajni politički problem, bez obzira ko bude e, na vlasti u Kijevu. Ja ne mogu tvrditi da imam savršeno rješenje za tu situaciju, ali želio bih upozoriti odbor AFET da ako nemamo e, nadzor nad procesom decentralizacije nećemo imati niti politički utjecaj. E, što se tiče gospodarskog e, gospodarskog aspekta. Tu će se sporazum o pridruživanju implementirati tek 2016. E, tako da općenito uzevši e, postoji zabrinutost da ćemo morati napraviti reviziju tog sporazuma e, prije nego što dođe do te implementacije. Mislim da ćemo morati na to nadzirati narednih godina. Dakle, ja bih želio podržati predsjednika u njegovom prijedlogu da se e, poveća broj članova delegacije za e, nadziranje izbora. Naravno da je smiješno da samo sedam članova, e, da ta delegacija ima samo sedam članova. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Imam samo nekoliko e, kratkih primjedbi. E, govorimo o dvostrukim standardima. Naravno, kad se e, Ukrajina pridruži Europskoj uniji, a mnogi kažu da je to zapravo naš krajnji cilj, Dakle, želim samo reći nekoliko kratkih primjedbi. Ako se odluči proširiti tu grupu za monitoring, mislim da pritom treba poštivati naša, eh, našu pripadnost različitim političkim obiteljima. Eh, mislim da je potrebno poslati vrlo jasnu poruku, e, odnosno da tu treba e, tu grupu za monitoring e, formirati na sveobuhvatan način, obuhvatiti njome pripadnike svih političkih obitelji. Decentralizacija Ukrajine ima veze sa suverenošću. Možda mi možete pomoći da vas bolje shvatiti. Da, gospodine predsjedniče, govorio sam u kontekstu potrebe Dakle, želio sam reći da trebamo razmišljati dugoročno. To je politička radi se o političkim, političkom stajalištu. Da, ponekad razumijem logiku argumenata koje, nisu moji argumenti, ali postoji jedno jasno pravilo da svaka zemlja ima suvereno pravo na svoju unutarnju organizaciju. Hoće li biti centralizirana ili decentralizirana, to je unutarnja stvar. Dakle, Evropska unija se ne miješa u unutarnju strukturu zemalja i zato ne razumijem ovo što ste htjeli reći. Mikrofon nije uključen. Govornik govori bez uključenog mikrofona. Federalizam i decentralizacija je ista riječ. Mi govorimo o decentralizaciji, a ne federalizaciji. Dakle, to ovisi o zemlji, o zemljama članicama i apsolutno nema veze sa Europskom unijom. Gospođa Kalnijete ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Očito je da se svi možemo složiti da Ukrajina ima pravo e, da vodi vlastitu vanjsku politiku i bira svoje saveznike koji su u skladu sa njihovim političkim ciljevima i potrebama ukrajinskog naroda, ali željela bih naglasiti da iako pokušavamo postići mir u Ukrajini, moramo shvatiti da kako bismo to postigli potrebna potrebna nam je politička volja svih strana, a Rusija nema tu političku volju, jer su njihovi strateški ciljevi drugčiji. Njihov cilj je zadržati Ukrajini u, u njihovoj sferi interesa u, u najvećoj mogućoj mjeri i ako je moguće stvoriti koridor do Krima, a možda i ići dalje obalom e, Crnog mora. Treći humanitarni konvoj je dokaz za to. Oni su e, prenijeli e, radio e, elektronsko oružje, opremu i municiju. Sve je to dopremljeno u Ukrajinu tim konvojem. Nedavno su oveštane službe rekle da ta radio opremena još nije predana separatistima. Dakle, ja shvaćam izvještaje u, e, ukrajinskih vlasti koji, koje kažu da neće povući svoje e, trupe van e, ove tampon zone. Kolege, moramo shvatiti da Ukrajina treba vojnu pomoć kako bi ojačala svoje mogućnosti obrane, a to je odluka svih zemalja članica. Moramo odlučiti kako ćemo im pomoći, možda tako što ćemo obučavati njihovu vojsku ili e, pomoću e, vojne opreme. Pismo gospodina Olokeva, kojim je Ukrajina ucijenjena i prijetio je se E, jednostranim zatvaranjem e, tržišta ako se do 2015. E, ako se počne primjenjivati sporazum o pridruživanju. Mene je to šokiralo i to je neprihvatljivo. Evropska unija mora biti ujedinjena u našim stajalištima prema Rusiji i ja ne razumijem kako njemački turisti mogu E, odlaziti na anektirani Krim i ne mogu razumjeti kako gospodin Manješkin se može pojaviti na crvenom tepihu, a on je e, u Europskoj uniji persona grata. Kad govorimo o širem spektru, e, jučer se na G20 nije moglo postići slaganje o, to, o sudjelovanju Rusije. U istovremeno Rusija e, prijeti svojim susjedima. E, prošlo je vrlo malo dana od Putinove izjave da kad bi htio mogao bi u roku od dva, tri dana biti u baltičkim zemljama kao i u Rumunjskoj. E, zaustavili su litvanski ribarski brod u neutralnim vodama a visoki povjerenik za e, pitanja manjina došao je u Latviju i rekao da će zaštititi e, interese ruske manjine svim mogućim sredstvima. Dakle, moramo biti vrlo oprezni. Ja podržavam one koji su rekli da nam je doista potrebna jedna specijalna skupina za monitoring koja će pratiti događaje u Ukrajini. Hvala. sljedeći govornik. Hvala predsjedniče. Htio bih se vratiti na pitanje decentralizacije Ukrajine. Ukrajina je vrzno raznolika zemlja, ima složenu povijest, tamo su prisutne različite crkve, pravoslavne i druge. A pitanje decentralizacije, odnosno centralizacije u toj zemlji je nešto što isključivo ovisi o ukrajinskoj suverenoj odluci. Budemo li mi sada tražili decentralizaciju Ukrajine, ponavljat ćemo instrumente diplomatske propagande koje ima Rusija. Što se pak tiče odluke o decentralizaciji mi možemo reći da smo zadovoljni tom odlukom i e, da se to odnosi na ovaj ili onaj dio Ukrajine, ali ipak moramo poštovati suverenost te zemlje koja je i sada u ratnom stanju i gdje postoji okupator. Posljednjih nekoliko dana E, došlo je do rehabilitacije Složenskog, a situacija je zaista tragična u ovo moderno doba. Mi govorimo ovdje o borbi protiv ekstremističke ideologije. Međutim, ne smijemo šutjeti. U protivnom e, će doći u zapadnim zemljama do rehabilitacije najgorih lidera iz e, doba bolševizma. Molim da se ovaj čin strogo osudi. Hvala. Hvala. Međunarodna politika nije igra. Ne radi se samo o jednom intelektualnoj vježbi kojom se bave stručnjaci međunarodnog prava. Na ulogu je mnogo više od toga. Trebaju se proučiti, na primjer, razlozi i strategije iza toga. Čudi me da sada govorimo o mogućem ruskom bojkotu Međutim, radi se o identičnoj situaciji koju jako dugo SAD primjenjuje na Kubu. Ja nemam puno simpatija za kubanski režim i gerontokraciju, međutim morali bismo primjenjivati ista mjerila u oba slučaja. Moramo također proučiti situaciju na terenu. Što se događa u Ukrajini. Zapad je na Kosovu otvorio Pantorinu kutiju kada se u osnove Helsinška e, povelja tu sasvim demontirala. Ja sam što se tiče ovog sporazuma glasao za, iako sam imao puno sumnje, i to zato što smatram da trebamo stabilizirati situaciju na terenu. Međutim, tu govorimo o unilateralnom stavu, ali Treba nam dijalog. U dijalogu sudjeluju po definicije dvije strane. Možda mi ne volimo jednu od tih strana i e, to nas ne smije spriječiti u tome da znamo da jednadžba mora imati dvije strane i da obje strane moraju sudjelovati u dijalogu. Ne smije se jedna strana isključiti i nadati se da će do rješenja doći na spontani način. Slažem se s litavskim kolegom i misiji nadzora apsolutno je u pravu. A isto tako je važno da se što više različitih ljudi u to uključi koji predstavljaju različite struje mišljenja. Mora se također dati politička podrška, međutim, e, poslati ljude, to bi značilo tek na izbore, tek malo prisustvo. Ne možete poslati ljude tek tako u nekoliko izbornih jedinica i reći da ste tu bili promatrači na izborima. Prema tome, treba imati misiju koja će zaista biti prava misija i nakon toga mora uslijediti i praćenje rezultata. Bilo bi mi drago da imamo stalnu misiju koja bi zaista točno pratila što se događa na terenu. Slušao sam dugo pozive na rat. Međutim, moramo imati i jasno viđenje u slučaju ovakve agresije. Podsjetimo se primjera Iraka. A sada je prihvaćena činjenica da treba zaštititi manjine u Iraku, to je dobro. Međutim, Govorimo o tome kako je Rusija problem. E, s vojne strane sve skupa to je krivo, strateški je suludo, a politički je kompletno irelevantno. Ovo povezivanje između Mariopola, ukrajinskog teritorija i Krima. Podsjetimo se na situaciju u drugom svjetskom ratu i e, mostu iz, u Kobarnu. I ovdje postoji nešto slično između Krima i Ukrajine. Kada dođe zima, možda će Rusi e, pokušati e, spojiti kopno, međutim to nije izvjesno i moglo bi se dogoditi da se rat proširi. Ne možemo e, nastaviti pozivati na rat. Mislim da smo već to do sada radili preglasno. Važno je da imamo inkluzivni dijalog. S obzirom na prethodne komentare o Ukrajini, moram reći da su oni bili vrlo razovni. Primjedbe gospodina Ščevicijusa su vrlo važne. Moramo poštivati teritorijalni integritet Ukrajine, ali to je jednostavno zdrav razum. Moramo imati na umu strateške činjenice. Jako smo osjetljivi kada se radi o našem teritoriju, ali e, kada se radi o drugima nismo toliko određeni. Gospodin Preda, izvolite. Puno hvala. Puno je toga već rečeno. Ja bih insistirao samo na jednom. Iznenadilo me je naime da na sastanku konferencije predsjednika da se odlučilo da će promatračka misija za izbore u Ukrajini brojiti samo sedam članova. Klubovi zastupnika bili su mahom saglasni da broj e, članova izaslanstva bude dosta veći u Tunisu kada su se organizirali prvi e, izbori da smo poslali 15 ljudi, a Mihael Galer me podsjetio da smo u Palestinu poslali 30 ljudi. Dakle, ako to usporedimo, mogli bismo reći, baš nas briga za Ukrajinu, to je dojam koji, koji tako nešto ostavlja. Ukrajina je zemlja koja je sada razdorena. Moramo pokazati naše stručno znanje za nadziranje izbora. A mi šaljemo malo izaslanstvo. Zaista ne znam na koji način ćemo izabrati tih sedmeru ljudi, na osnovu kojih kriterija, tih sedmeru ljudi koji ćemo poslati na licu mjesta. Puno hvala. Hvala lijepa na ovom aplauzu. Ja sam e, odlučio napisati pismo konferenciji predsjednika na ovu temu. Gospodin Gala e, Molim vas, da je, vodite računa o tome da se tu radi o jednom automatizmu i to se može promijeniti samo ako to zatražimo od konferencije predsjednika. Dakle, jedino ako svaki od vas bude razgovarao sa predsjednikom svog kluba zastupnika i ako oni onda budu razgovarali e, e, donijeli odluku na, na temelju mog pisma, to je jedini način kako možemo postići da se ta promatračka misija e, formira u sastavu od većeg, već, da ima više od sedam članova. Dakle, takva pisma se automatski prosljeđuju koordinatorima i ja vas molim da o tome razgovarate u, na svojim klubovima zastupnika. Vraćam se na situaciju 2004. godine. Mislim da možemo napraviti e, nešto da mi mojđemo to. Naime, da klubovi zastupnika sami pošalju svoja izaslanstva i akreditiraju se pri ukrajinskoj vladi. I bilo nas je jako puno zastupnika E, imali smo svi ipak isti status jer su nam vlasti u Kijevi dali akreditaciju i svi smo imali ista prava. Pa predlažem da osim tih sedmerom pošalju i klubovi zastupnika, naročito veši, da to pošalju. Pa e, mislim da možda to nije toliko dobro za same izbore jer će se čuti previše glasova poslije. mislim da isto tako moramo poslati e, delegacije i na druga mjesta, ne samo u Kijev, primjerice u Odesu. Mislim da stvarno moraju imati ljude i u Kijevu i u ruralnim dijelovima i zaista ukrajinska vlada nas to traži. Moramo pokazati naše prisustvo u Odesi i u drugim mjestima i to u sljedeće četiri godine ali to mogu organizirati samo klubovi zastupnika, a ne parlamenti. Zato to tražimo od klubova zastupnika. Osim toga, ako mi zaobiđemo tu odluku i ne protestiramo zbog te odluke, onda će se ta odluka ponoviti u nekim drugim slučajevima. Dakle, to trebaju biti dvije druge različite stvari ali e, to moramo napraviti i za Moldovu gdje će se slična situacija ponoviti nekoliko tjedana kasnije. Vratimo se sada na e, popis govornika. E, gospodin Galar. Hvala lijepa. Možda samo jedna nadopuna u odnosu na ono što je spomenuo jedan kolega. Broj ljudi koje šaljemo kao parlamentarce govori nešto o tome koliko značenje pridajemo tim izborima a e, samo promatranje je nešto što će obavljati OSS i naravno izborna komisija. E, naravno, naša prisutnost predstavlja politički signal a ako primijenimo standardnu brojku od sedam zastupnika, onda to znači da ove izbore tretiramo kao bilo koje druge izbore. Možda bismo to mogli udvostručiti na petnaest kao i zadnji puta. Što se tiče samih izbora, ja osobno sam donekle razočaran time što se nije uspjelo usvojiti izmjene izbornog zakona, nije postojala dovoljna većina i sada zapravo e, već vidimo da ćemo nažalost e, u dosta područja imati situaciju koja se ponavlja. E, Postojaće izborni okruzi gdje će se tvrditi da postoji neovisnost, a ipak će to pogodovati oligarsima i zato smatram da bi trebalo barem uvesti prag od posto i proporcionalni sustav. Postojale su određene preporuke komisije kako poboljšati taj izborni sustav. E, smatram da je jako važno e, da e, stranke tamo točno znaju da trebaju uzeti popise za izbore iz Sakrima i Luhanska kako bi oni bili zastupljeni u parlamentu. E, jedno pitanje na vanjsku službu što se tiče prisutnosti OSS-a. Meni se čini da nije prihvatljivo da naše države članice e, ne mogu poslati tamo ljude na način da to bude jedan veći krug, odnosno veći broj. Razgovarao sam i sa našim veleposlanikom i što se tiče E, OSS-a dobio sam informaciju da zapravo su potrebni iskusni časnici, ljudi koji mogu e, procijeniti što je to što se tamo vojno događa. E, I on mi je rekao E, može se zapovjediti e, vojnom osoblju, odnosno časnicima da odu tamo. I zato je moje pitanje na države članice zašto e, to ne učine kako bi na taj način poboljšali prisutnost OSS-a. Čini mi se da to nije opravdano. Ne smatram da trebamo vršiti obhodnje granice, nego u zaposjednutim e, područjima e, trebamo vidjeti da li se već dijele ruske putovnice ili osnivaju ruske škole e, što bi zapravo značilo da su ta područja de facto pripojena Rusiji. Osim toga potrebno je osigurati transparentnost i uvijek mora biti zastupljen jedan predstavnik Rusije. Na taj način e, vršimo e, i pritisak na Rusiju kako bi prakticirali suzdržanost e, kako ne bi došlo do faktičkog pripajanja drugih područja kao što je to bio slučaj s Krimom. Hvala. Iran, Evo, ponovno nemamo vremena da govorimo o situaciji u Iraku i Siriji. Šteta. Pitam se zapravo na koji način bismo ipak to mogli postići. Možemo li o tome govoriti danas poslije podne? Oh, imamo tu glupost sa odborom za proračunski nadzor. Oni su nas tražili da odemo tamo. Možda imate neki prijedlog o tome? Mislim Ne, ne, ne možemo o tome govoriti na sljedećoj sesiji. Naime, to je jednako važno koliko i Ukrajina. Molim vas, nitko sada više ne smije govoriti dulje od jedne minute. Gospodin Štetina ima riječ. A nakon toga gospođa Lezing. Svatko ima pravo na jednu minutu. Hvala lijepa. Ja bih se složio sa time da trebamo poslati više od sedam e, ljudi u Ukrajinu i također bih preporučio da zastupnici odu i u regiju Donjeck, na primjer u regiju Slavjansk i Artemorsk to je vrlo važno, to bi naime imalo jednu veliku simboličku vrijednost. E, vrlo je moguće i relativno sigurno to izvesti, a znam da bi privuklo veliku pažnju i sigurno bi to bila velika podrška od strane Europskog parlamenta. To govorim iz vlastitog iskustva, nedavno sam bio u tim područjima i znam sa koliko radosti su mene kao zastupnika Europskog parlamenta prihvatili i pozdravili. Hvala lijepa. Gospođa Lozing, izvolite. Hvala. E, e, izlaganja kolega su išla u vrlo različitim smjerovima. Neki po mom mišljenju potpiruju vatru, drugi e, su puno umjereniji i oprezniji što se tiče našeg e, sporazuma o pridruživanju, ja sam zadovoljna što će trgovinski dio tog sporazuma u početku biti što je stavljen na led. Koliko sam ja shvatila, e, to je preduvjet da bi se zapravo započelo sa mirovnim procesom. E, drago mi je što je postignuto primirje, podupirem taj takav raz, e, taj uspjeh međutim e, ovo što se događa se može zapravo nazvati gospodarskim ratom dakle naši napori su tu bitni i mislim da je tu potreban e, potreban jedan zaokret u odnosu na ono što se na ovom odboru uglavnom govori Ukrajina je podijeljena zemlja, a to se nakon ovih izbora sigurno neće promijeniti. Zato je važno da mi definiramo e, poziciju kako ćemo se uključiti u e, mirovni proces, a smatram da je tu e, upotreba sredstava Europske unije daleko prikladnija nego sektorska reforma o kojoj se tu govori. E, veliki postotak Ukrajinaca se na, e, u anketama izjasnio za e, za ovaj sporazum o pridruživanju, dakle tu se ne može govoriti o podijeljenoj zemlji, to je naprosto činjenica. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala <clears throat> Hvala, usprkos nesavršenom primjeru i simetričnom sustavu koji ovaj sporazum uvodi, imam ipak više nade za budućnost. Koncesije Europske unije ojačati će mirovni proces. Ipak nisam dovoljno, siguran da će to biti dovoljno moramo moći utjecati na proces reforme, a svaki puta kada se u Ukrajini govori o reformama, e, tu se krije neki sukob iza toga. Vidimo sada nove zahtjeve. Morat ćemo na kraju ipak doći do pomirenja ako želimo da Ukrajina napravi korak naprijed. Mislim da je potreban kontinuitet i dinamizam koji su do sada nedostajali, naročito kada se to sagledava s perspektive reformi. E, ja se slažem s kolegom Austrovićusom da moramo ojačati parlamentarnu dimenziju potrebne samo ne nadzor, već i strateški plan nakon izbora kako bi kolege mogli razmijeniti mišljenja iz različitih zemalja u e, nakon izbora. Vi želite intervenirati u internim pitanjima u Ukrajini, da recite to samo otvoreno. Hvala lijepa. Zaključak sa, od ratifikacije iz prošlog tjedna je da se radi o neovisnoj e, zemlji koja je suvereno odlučila da uđe u europski prostor gospodarskog tipa i pravne države. Međutim, e, ima jedan problematičan element u toj e, situaciji, a to je intervencija izvana. Ako se želimo izboriti za političko rješenje, E, moram reći da dolazi do zbrke jer Ruska federacija negira i intervenciju i prisustvo svojih snaga. Vojni stručnjaci su nam pak rekli da se koristilo najsuvremenije rusko oružje, taktičko oružje e, kojim se može odnosno kojima se čitavi dijelovi grada mogu zbrisati s lica zemlje i na taj način su oni napredovali, a povlačili se ukrajinske snage. Ovo nije sukob između Ukrajine i Rusije, ovo je sukob između vrijednosti, vladavine prava, poštivanja međunarodnih e, poštivanja međunarodnog prava i zakona. Ako želimo zaista uh, se pozabaviti time, moram reći jednom da smo se nekada na vrijeme bavili osuđivanjem zločina počinjenih za vrijeme komunizma, danas se ne bismo morali suočavati s ruskom agresijom. Hvala. govorit ću španjolski jer se želim obratiti kolegama koji su pođerivali e, Krim i Kosovo. Kao izvjestiteljica za Kosovo moram vrlo jasno reći da se ne može uspoređivati Ukrajina i Kosovo. Niti jedna vlada u Kijevu nije napravila ono što je Milošević radio Albancima. Godinama su oni bili izbacivani iz politike, počeo je rat protiv njih, ubijao ih, deportirao i tako dalje. U Ukrajini toga nije bilo. Osim toga, u srpnju 2010. godine e, međunarodni kazneni sud je rekao da nije došlo do kršenja međunarodnog prava. Dakle, e, možete govoriti o različitim aspektima, možda imate problema s nekim stvarima internim u Španjolskom, ali nemojte uspoređivati Krim i Kosovo. Sada izvjestitelj ima na raspolaganju jednu minutu za mirbeni zaključak. Izvolite. Hvala lijepa. E, rat je i mi zapravo preuzimamo rusku retoriku kada govorimo o zoni slobodne trgovine, o decentralizaciji. Rusija naprosto želi Ukrajinu natrag i to cijelu. E, ne postoji ništa što bismo mogli zvati obustava neprijateljstava i zapravo je zabrinjavajuće to što veleposlanici govore o ublažavanju sankcija, trebalo bismo eh, raditi upravo na suprotnome. Eh, jer E, njihova je strategija da e, žele više i zato bismo mi trebali uvoditi e, strože sankcije s obzirom na rat. A osim toga pružiti potporu ratnim nastojanjima Ukrajine budući da moramo sankcionirati invaziju koja je u toku. Svi dostupni podaci osim ruskih laži prema kojima Zapad ne želi odlučno djelovati znače da e, će nas to dovesti do novog iznenađenja koje zapravo nije iznenađenje e, kada će stvoriti koridor od Donbasa do Krima, a na koncu će doći i do e, delte Dunava, kao što je rekao naš predsjednik Brok. Sada imamo utrku s vremenom. Ili ćemo uspjeti destabilizirati Rusiju prije daljnje invazije ili će doći do destabilizacije Ukrajine što će ju skrenuti s puta prema Europskoj uniji. Trebaju nam dvije e, glavne stvari, inače smo ju izgubljeni i Ukrajina je izgubljena. Prvo, potrebno je postrožiti sankcije, povećati ih e, i proširiti na ona područja koja još nisu uključena, primjerice obustava suradnje na nuklearnom području području e, i isključivanje Rusije iz sustava SWIFT i trebamo početi prodavati oružje u Ukrajini. Mi kao Unija smo stavili izvan snage embargo na prodaju oružja Ukrajini 16.7. Međutim i nadalje ga primjenjujemo jer se bojimo Rusije, a to je pogrešno. Hvala. to je bila upravo ona vrsta pomirbenog zaključka kakav sam e, i e, zamislio. No, sada imamo jednu mogućnost, e, a to je da skratimo razmjenu gledišta sa veleposlanikom delegacije u, u Japanu na 15 minuta i onda ćemo imati nekih pola sata za raspravu o Iraku i Siriji. Nadam se da se svi slažete. Dakle, moj prijedlog da sada 35 minuta imamo razmjenu gledišta što se tiče Japana. E, molim vas da postavljate kratka pitanja, da ne držite govore od deset minuta jer inače imamo situaciju u kojoj neki govore i po deset minuta. A onda ćemo u jedanaest i deset otvoriti raspravu o temi Irak-Sirija, a potom u 11.45 e, ćemo otići na sastanak sa odborom za proračun e, dva kata iznad. Slažete se sa ovim prijedlogom? Izvoli, prepuštam presjedavanje.